Dear members and dear guests, Dragi zastupnici, dragi gosti, želim vam dobar dan. Yeah. Head šef tajništva mi je rekao da i privremeni predsjedatelj raspolaže batom koji ne bih e, htio koristiti ovdje ali ipak vas molim da zauzmete svoja mjesta. Dakle, prošlo je četiri minute od kako smo trebali započeti sastanak. Najprije bih doista želio iskreno čestitati svim starim članovima koji se vraćaju među, odbor za međunarodnu trgovinu i svim novim zastupnicima koji su imenovani u članstvo odbora za međunarodnu trgovinu. Želim vam svima iskreno čestitati i poželjeti vam dobrodošlicu. Dakle, ovo je konstitutivni, konstituirajući odbor odbora za međunarodnu trgovinu u Europskom parlamentu. Dakle, sve vas pozdravljam. Ja sam dakle imenovan e, kao privremeni predsjedatelj e, odbora INTA. Ja ću biti samo privremeno ovdje predsjedatelj jer je cilj da imenujemo novog predsjedatelja kojem ću naravno onda odmah predati predsjedanje. Dakle, uz vaše dopuštenje proglašavam ovaj sastanak Podsjećam vas e, na par stvari, dragi članovi odbora za međunarodnu trgovinu. Dakle, svrha ovog sastanka jest konstituirati predsjedništvo odbora za ovaj saziv, tako što ćemo izabrati predsjednika i do četiri podpredsjednika sukladno s pravilom 213 poslovnika. Zatim iz, redoslijedom, redoslijed će biti takav da ćemo birati prvo predsjednika odbora, a onda potpredsjednike. Prije nego što krenemo dalje, posjećam vas, molim vas da provjerite, trebate provjeriti imate li svoje glasačke kartice, jer će vam vjerojatno biti potrebne. Ukoliko ih nemate, molim vas da pošaljete nekoga da vam ih da vam je donese. A sada imam ovdje popis, jer svi punopravni članovi odbora za međunarodnu trgovinu nisu mogli nazočiti na ovom sastanku. Neki zamjenski članovi su tu, oni će glasati na ovom sastanku. Ja ću e, pročitati dakle, imena zamjenskih članova. Ana Mišel e, nju mijenja Mažis, Daniela Kasparija mijenja Ani Šrajer-Pirik, a Juri Enike mijenja Loran Ljudince iz redova Pučana, a iz ECR-a Palnes Mobarik mijenja Kirijakos Velopulos, punopravni član. Dakle, o to su bilo obavijesti. Imamo još jednu zamjenu, dakle, gospodin Šuster iz redova SID-a mijenja našeg kolegu punopravnog člana Androlakisa. Dakle, dakle, imamo pet zamjena. Ukoliko bude trebalo bilo što dodatno eh, objaviti od strane kluba zastupnika o zamjenama, javite mi, čini mi se da nema nikakvih dodatnih zamjena. Dakle, prva točka našeg dnevnog reda, ukoliko dopustite, prešao bih na nanj, jest biranje predsjednika odbora za međunarodnu trgovinu, INTA. Najprije trebam potvrditi da raspolažemo s kvorumom kako bi glasanje bilo validno. Imamo više od 11 članova odbora za međunarodnu trgovinu e, u dvorani, imamo popis. Dakle, kvorum imamo, a sukladno pravilima poslovnika molim klubove zastupnika da se očituju i predlože kolege za predsjedništvo. Gospođo Van Bremt, izvolite. Hvala najviše predsjedatelju. Predlažem Bernta Langea na mjesto predsjednika odbora. Najpša hvala. Dakle, to je bio prijedlog u ime socijalista i demokrata koji imenuje kolegu Bernta Langea. Imali drugih eh, prijedloga za mjesto predsjednika? Izgleda da nema. E, najprije pitam gospodina Lange da li se slaže s tom e, kandidaturom. Doista sam počašćen i slažem se. Hvala. Trebam pitati također da li e, ima zahtjeva za nekim posebnim vidom glasanja? Ne, ne vidim. Stoga možemo, kao što je to navika, e, proglasiti predsjednika putem aklamacije. So, Mr. Bernd Lange, elected Gospodine Lange, vi ste imenovani predsjednik, čestitam vam i molim vas da preuzmete predsjedništvo, predsjedanje sastankom. So, thanks a lot for and uh, for... Hvala. Zahvaljujem na mogućnosti da surađujemo opet u ovom divnom i doista važnom odboru. Uvjeren sam da ćemo moći E, nastaviti surađivati. Naravno imamo neka, neke razlike u mišljenjima, ali uvijek smo uspjevali dobro surađivati. I ja ću osobno uložiti veliki trud kako bismo mogli nastaviti surađivati u buduće i e, kako bismo mogli utjecati na međunarodnu trgovinu unutar Europske unije i stvoriti e, potaknuti bolju i pravedniju globalizaciju. Hvala vam još jednom i želim dobrodošlicu napose novim članovima. Dakle, 30 od 41 člana odbora su novi članovi, dakle ovo je jako e, uzbuljivo. Imaćemo puno novih svježih ideja. Sada ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, radi se o izboru prvog potpredsjednika. Kolega Vinkler je pročitao situaciju glede zamjene zamjenika. Isto je jasno da imamo kvorum, tako da vas molim da e, se očitujete glede kandidatura za prvog potpredsjednika. Izvolite. Hvala predsjedniče. U ime klub zastupnika ECR-a predlažem Jana Zahradila koji je svima dobro poznat e, ima veliko iskustvo, zalaže se za otvoren konstruktivan dijalog na odboru i bori se za e, međunarodnu trgovinu koja će biti otvorena i utemeljena na pravilima. Odlično. Ima li drugi kandidatura za mjesto prvog potpredsjednika? Nema. Onda mi molim gospodina Zahradila da se očituje i kaže da se slaže s kandidaturom. Hvala predsjedniče bit će velika čast služiti, odnosno nastaviti služiti u ovom odboru na mjestu predsjednika. Hvala. Odlično. Dakle, imamo samo jednog kandidata koji se slaže sa svojom kandidaturom. Dakle, predlažem da ga potvrdimo putem aklamacije. Hvala vam, gospodine Zahadil. Želim nam dobru suradnju i molim vas da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. next item is... Sljedeća točka je biranje drugog potpredsjednika. Molim da se predstave kandidature za drugog potpredsjednika. Izvolite. Predsjedniče, molim vas da vam predstavim e, Maksimiljana Kra, našeg kandidata za mjesto drugog potpredsjednika. On je studirao pravo u Njemačkoj i ima doktorar gdje je radio na komparativnom studiji između američkog i europskog prava, zatim ima e, dodatne diplome iz UCLA-a i radi kao odvjetnik, bio je članom više odbora diljem Europe od Latvije do Austrije živi u, živi i radi u Njemačkoj kada je izabran e, za e, eurozastupnika. Dakle, njegova njegova karijera ga kvalificira za ovo mjesto e, i on može zajamčiti slobodnu i otvorenu debatu u ovom odboru. Dopustite da vas podsjetim na članak 213. trinaest poslovnika ovog doma gdje stoji da raznovrsnost, raznolikost ovog doma mora biti zastupljena i u predsjedništvu odbora, tako da vas molim da potvrdite njegovu kandidaturu koja će biti u koristi, od dobrobiti za sve nas. Hvala, ima li dodatnih e, kandidatura? Hvala predsjedniče. U ime Europske pučke stranke e, imenujem Juliju Vinka e, da nastavi biti potpredsjednik E, ovog odbora, svi znate svi ga znate, on je otvorio ovaj sastanak, e, jako iskusan kandidat i sa zadovoljstvom će vam pomoći u radu kao potpredsjednik odbora. Ima li još kandidatura? Nema. Dobro. Molim kandidate da se očituju, da li se slažu sa svojim kandidaturama. Gospodine K. Slažem se. Gospodine Winkler. Predsjedniče kolege, najljepša hvala. Pristajem na kandidaturu i zahvaljujem e, europskim pučanima na kandidaturi. Hvala vama. Dakle, imamo dva kandidata. Treba ćemo glasati elektronički. Dakle, tu se radi o tajnom glasanju. So we So, my secretariat said I have to explain. Evo, tajnik mi kaže da moram valjano objasniti postupak glasanja. Dakle, svaki zastupnik, naravno raspolaže samo jednim glasom, to nije veliko iznadženje. Pučani 10 glasova, SND 8, e, Obnovimo Europu 6, Zeleni 4, ID 5, ECR 3, GUNGL 2, neupisani tri. U prvom krugu kandidat koji ostvari apsolutnu većinu je izabran, ukoliko ostvari apsolutnu većinu. Aha, postoji razlika između apsolutne većine koju i ove ovdje, no u ovom slučaju se e, suzdržani neće obračunavati. Then everybody should have his or her voting card. Svi biste trebali imati svoj, svoju glasačku karticu. Imena kandidata su jasno predstavljena. Sada moramo odrediti boje tko želi koju boju? Zeleno, bijelo ili crveno? Dobro, zeleno je za vas. A onda predlažem crvenu za gospodina K. Sad ćemo najprije imati jedno probno glasanje. Molim vas sve da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 Imamo 42 zastupnika s karticama, samo ih je 39 glasalo, tako da... Sad imamo 43. Nažalost, ovaj uređaj ne može nam reći točno koji klub je prekomjerno zastupljen. Molim vas da interno, međusobno provjeriti unutar klubova tko je smio, tko nije smio glasati. Can the political group check? I mentioned just before the votes. I will repeat it. EPP 10. Ponavljam, pučani imaju 10 glasova. Prebrojte se. S i socijalisti i demokrati 8. Obnovimo Europu 6. Zeleni 4. ID 5. ECR 3. Guengel 2. Nezavisni 3. it's not voting. Three. three. One, two, three. So I will not vote. So now we have 41. Sad imamo 41. Svi su mogli provjeriti i glasati. Naravno, bijela boja, bijeli gumb predstavlja suzdržane. Možete li ponoviti boje kandidata, molim vas? Gospodin Winkler je zeleni. Gospodin K. crven. A bijelo znači da ostajete suzdržani. Jasno? Dobro. Otvaram glasanje. Has everybody voted? Svi su glasali? Then the vote is closed. glasanje. And Mr. Green is elected. Mr. Gospodin Zeleni je izabran. Čestitam gospodine Winkler, Da li pristajete na ovo imenovanje? Da, hvala najljepše. Then we move to the next. the next item is the Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Sada prelazimo na biranje, na glasanje za trećeg potpredsjednika. Imamo li kandidate? Uh, on behalf e U ime EPP-a kandidiram Anu Mišel Asimakopulo na mjesto treće potpredsjednice. S obzirom gospođa Asimakopulo nije mogla doći danas ovdje, pročitat ću izjavu u njeno ime glede ove kandidature. Uvaženi zastupnici, molim vas da me ispričate zbog odsustva e, koja su vezana uz grčke izbore i to me je spriječilo da nazočimo sastanku kao kandidatkinja za mjesto trećeg podpredsjednice odbora. Bilo bi mi velika čast e, dobiti vaše imenovanje i budite uvjereni da ću e, sa maksimalnim trudem i predanošću raditi e, na zastupanju naših prioriteta u odboru međunarodne trgovine. Veselim se suradnji s vama u ovom sazivu. Hvala velika. Dakle, pismeno nam je rekla da slaže s kandidaturom. Imamo još jednog kandidata. Evo još jednom sa prethodno spomenutim kvalifikacijama. Želim iznijeti kandidaturu gospodina Kra u ime klub zastupnika IDE. Imamo li još kandidata? Ne. Gospodin K. Pristajte na kandidaturu? Dobro. Dakle, imat ćemo isti postupak. predlažem da e, se držimo istih boja, dakle zelena boja za prijedlog EPP-a, a crvena za gospodina K. Bijelo znači da ostajete suzdržani. Slažete se? Dobro. Onda otvaram glasanje. And the closed. And the e candidate is elected. Evo, dakle, kandidat Pučana izabran. Prenesite naše čestitke. Prelazimo sada na glas biranje četvrtog potpredsjednika. Pitanje koje se poslije naravno jest imali kandidata za mjesto četvrtog potpredsjednika. Zadovoljstvo mi je kandidirati gospođicu Marie-Pierre Baudren. Ona je francuskinja, 36 godina ima i ima diplomu o svjetskom trgovinskom pravu. Bila je, radila je u Renu u Europskom domu, čija je bila ravnateljica četiri godine, redovito je su u kontaktu s europskim institucijama, do sad bila i radi s trgovinskim e, međunarodnim trgovinama i radila na pitanjem kao što su ratifikacija e, sporazuma CETA. Dakle, u ime kluba zastupnika Obnovimo Europu, e, to je naša kandidatkinja. Najpša hvala, imamo li još dodatnih kandidata? na mjesto četvrtog potpredsjednika? Ne. Onda ću zamoliti kandidatkinju da nam kaže da se slaže. Predsjedniče, dragi kolege, jako sam na kandidaturom i slažem se s Odlično, imamo samo jednu kandidatkinju, tako da je možemo potvrditi aklamacijom. Congratulations uh, Čestitam. Nadam se da ćemo imati odlične, odličnu suradnju. Želim vam dobrodošlicu u ovaj sjajni odbor. Prelazimo na točku šestu dnevnog reda. Obavijesti predsjednika. Prva točka, prijedlog za sastanke odbora tijekom 2019. Dobili se dakle prijedloge u, svom u svojim dosjeima. Još jedna dodatna e, opaska. Nekoliko klubova tražilo je organiziranje dodatnog sastanka 23. srpnja. Koordinatori će dobiti napismeno obavijest, tako da ćete do utorka idućeg tjedna saznati da li ćemo moći organizirati taj dodatni sastanak, čiji je glavni cilj rasprava s povjernikom o Mercosuru. Želim bih dakle usvojiti dnevni red eh, s ovom mogućnost održavanja dodatnog sastanka 23. srpnja. Da li se netko protivi nacrtu popisa znaka. Gospodine Hansen, izvolite. Hvala vam. Najprije dopustite da vam e, čestitam na izboru na mjestu predsjednika i svim potpredsjednicima. S nekima smo od vas već imali mogućnost surađivati u prošlosti i veseli me buduća konstruktivna suradnja i dijalog. Nadam se da ćemo moći nastaviti na taj način raditi i vi svakako imate i obvezu predstavljati pluralitet ovog odbora i iz van. Dakle, što se tiče dnevnog reda, vidim da sljedeći sastanci počinju u pola, u dva i pol. Nama bi bilo draže da počinjemo u tri sata, kao što je to inače običaj. Dakle, ovo je promjena koja je napravljena prije donesena prije izbora, dakle, s obzirom da smo imali veliki broj e, dosija za okončati. Dakle, to je prva promjena koju predlažem, a zatim što se tiče Mercosura, evo, bilo bi dobro da imamo 23. taj sastanak o Mercosuru. Ne mislim da se tu uopće radi o dodatnom e, sastanku, jer je izvorno taj sastanak već bio predviđen, tako da po mom mišljenju tu se radi samo o e, održavanju već predviđenog sastanka. E, i vjerujem da i povjerenica ima puno posla, tako da bi bilo dobro da u svakom slučaju da se vidimo s njom. Hvala, gospođa Van Brent, koordinatorica, izvolite. Hvala, dopustite najprije i meni da vam čestam, gospodine Lange, i svim potpredsjednicima koji su jako stručni. Ja sam nova u ovom odboru, ali sam e, imam dakle, dobre informacije, informacije o tome da je zadnjih pet godina ovaj odbor bio jako uspješan, tako da se doista veselim uh, suradnji po kojoj ovaj odbor poznat. Što se tiče dnevnog reda, podržavam inicijativu predsjednika da se napravi pismeni postupak, dakle, jer s obzirom da imamo puno novih članova u ovom odboru i, i u mom klubu zastupnika, bilo bi dobro da dobijemo to napismeno jer na taj način ćemo najlakše moći informirati kolege. Hvala, kolegice Libert. Hvala. Evo, ja želim čestitati predsjedniku i predsjednicima doista s veselim budućoj suradnji s vama. Mislim da je bilo jako dobro da održimo taj sastanak 23. srpnja. Mnogi od nas su novi, i bilo bi dobro da dobijemo što veći broj informacija o radu prije ljetne stanke i koliko sam upoznata povjerenica Malmstrom je e, spremna za suradnju, tako da bi bilo dobro e, da održimo taj sastanak 23. srpnja. Zeleni, Heidi Hautala je koordinatorica, izvolite. Hvala. Evo, i naš klub zastupnika čestita predsjedniku i potpredsjednicima na izboru. Slažemo se s vašim prijedlogom o pismenom postupku. ECR. E Hvala predsjedniče. Evo nastavit ću na svom maternjem jeziku. Najprije dopustite da čestitam vama i podpredsjednicima. Naznam da ćemo imati uspješnu suradnju. Što s dnevnog reda tiče, pučani se slažu s prijedlogom ECR se slaže s prijedlogom pučana koji su predložili da se održi sastanak 23. kako bi se raspravljalo o ovom iznimno važnom pitanju. Ja vam neću čestitati. Smatram da ovo predsjedništvo ne predstavlja pluralitet kao što to e, nalaže pravilnik i smatram da bi pučani trebali da se srame zbog svoje protukandidature, samo kako bi sputali kolege. Hvala, gospodine Lange, čestitam vama i kolegama. Kako stvari trenutno stoje, još nismo odredili koordinatora GUA, no ne brinite se, samo nas je dvoje, tako da ćemo se lako dogovoriti. Što se ostalih tiče, pozdravljam sve kolege, stare i nove. Ako želite e, održati sastanak 23. i razgovarati s gospođom Malmstrom, e, nema problema, ali budite sigurni da nećemo završiti to do prije kraja godine. E, naravno, imamo, mi ćemo biti tu 23. srpnja ili nekad nekom drugom trenutku, svak, jer imamo puno argumenata protiv. Podsjećam da imamo i Vjetnam kao temu, dakle, koji treba ratificirati do kraja godine, tako da ćemo mi biti tu na raspravama. Dobro, dakle, koordinatori su podijeljeni, tako da predlažem da to riješimo pismenim putem. A, izvolite imati riječ. Ako nisam krivo brojao, čini se da obnovimo Europu, ECR, Pučani su se već složili, neki nisu rekli koji postupak podržavaju, tako da svakako vjerujem da imamo većinu. Mm. Mi se slažemo uh, sa datum 23.7. što se tiče početka rasprave Merkosuru. E, dobro, sad su stvari jasne. Imamo većinu za taj dodatni sastanak 23. srpnja. No, nadam se da se svi slažu s tim sastankom. Da, vjerojatno neće biti nikakvih e, e, novosti. Emanuele u pravu, no bilo bi dobro da klubovi koji se zalagali za održavanje ovog sastanka i dođu. Dobro, Dakle, gospodin Hansen je imao drugi prijedlog da se započinju sastanci ne u dva i pol, već u tri sata poslije podne. Mislim da e, stoji njegova argumentacija. Dakle, krajem prethodnog saziva smo pomakli e, na, e, na dva i pol početak sastanka jer smo imali jako puno posla, sad na početku saziva nećemo imati previše sastanaka, tako da se nadam da svi slažu da započnemo poslije podnevne sastanke u tri sata, tako da ćemo imati malo više vremena na raspolaganju za ručak. Dobro, slažete se s tim? Evo, uz ove dvije, uz ova dva dodatka, imate li drugih e, prigovora, komentara na nacrt e, dnevnog reda, odnosno organizaciju mm, drugog e, semestra? Ne? Dobro, onda ga možemo smatrati usvojenim. Druga obavijest. Imate paket dobrodošlice svi novi članovi, dakle tu ćete to ćete naći ovdje u kaslićima, svojim kaslićima na trećem katu. Zatim moram donijeti odluku što se tiče delegiranja ovlasti koordinatorima. Kao što znate prema poslovniku, pravilo 214, stavak drugi predviđa da koordinatori trebaju pripremiti odluke i rad odbora, te da odbori trebaju delegirati te ovlasti koordinatorima. Kao što je to običaj u našem odboru, predlažem dakle da odbor delegira koordinatorima donošenja odluka osim uz osim što se tiče inicijativa za rezolucije, glasanje i još par stvari koje bi onda trebalo, koje treba naravno, o kojima treba odlučivati ovdje u punom sazivu odbora. Imate li kakvih komentara glede delegiranja vlasti na koordinatore? Ako nema nikakvih komentara, onda mislim da možemo usvojiti ovu odluku o delegiranju ovlasti na koordinatore, kako bismo mogli započeti rad i pripremu za sljedeći sastanak. Dakle, treba će puno odluka o e, do tada donijeti. Tako da je predviđeno u idućeg tjedna da se održi sastanak četvrtak ujutro. I zadnje, dakle, morate potpisati uh, spisak prisutnih. Dakle, to je potrebno da ste bili tu. A nemamo glavnu stavku, dakle, podrazno. Dakle, evo, uvešćemo je. Imate li šta za reći pod razno? Ne. Onda je sljedeći sastanak 23. srpnja. Hvala, svako dobro.